c'est ça. Donc, euh, est-ce que tout le monde a sa carte de vote Nadam se da imate svi glasačku karticu. Svi imate u redu. Onda prelazimo na glasovanje o izvješću o akcijskom planu Europske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta izvjestitelja E, Ricarda Čerao Santosa. Elektronsko glasanje, dakle. Amandman broj 1. Jeste li glasali? Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman broj 2. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 3. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jednoglasno amandman broj 9. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 10. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 11. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman broj 12. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 13. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 14. Otvaram glasanje. A ne, ispričavam se. Amandman broj 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ne, idemo ponovo. Amandman broj 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 24. Lingvistički amandman, dakle nećemo glasati o tome. Amandman broj 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 26. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman broj 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. amano broj 38. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 37. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 39. Otvaram glasanje. Usmeni amandman kolege frantoa Želiš li reći o čemu se radi u tom amandmanu? Da, radi se jednostavno o tome da ćemo promijeniti jednu rečenicu gdje kaže large quantity of fish for sales on the not European market postaće fish for sale on the European market. Que Protiv li se netko ovom amandmanu? Ne. U tom slučaju ćemo glasati. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 48. Uz usmeni amandman gospodina Valese. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 49. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 50. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 52. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 54. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 55. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 56. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Sada prelazimo na glasanje o konačnoj rezoluciji. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Hvala. Dragi kolege, ovim smo završili elektroničko glasovanje. Ako želite napustiti prostoriju, učinite to sada, ali tiho i brzo. Que ceux qui doivent partir partent maintenant. Molim sve one koje žele napustiti prostoriju da to učine sada. Bon. Poštovani kolege, odmah, ukoliko se slažete, prelazimo. A i ako se ne slažete, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je točka 11. gdje se radi o utvrđivanju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi kolegice Dijan doc Mi smo tekst e, među institucionalnih pregovora dobili 12.7.2016. godine. Nakon toga je taj tekst e, predan vijeću. Vijeće je usvojilo taj tekst 29.9. i time završilo prvo čitanje i od nas je zatražio e, odobrenje u skladu s člankom 294. E, sporazuma. Danas ćemo e, razmotrati stajalište vijeća kako bismo definitivno usvojili ovo izvješće u drugom čitanju. Gospođo Doc, izvolite. Thank you, um, Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo želim se samo ukratko zahvaliti svim kolegama u odboru e, za ribarstvo. Ovo je izvješće koje je bilo prepuno izazova od samog početka kada smo počeli raditi na njemu prije par godina. Tu smo imali jedan predmet na sudu e, i ovo izvješće se sada vratilo u parlament. Na proljeće smo imali e, priliku izmijeniti ovo zakonodavstvo te ga finalizirati E, na vrijeme da se o njemu govori na vijeću za e, ribarstvo u 12. mjesecu prošle godine. Zato se želim zahvaliti svim kolegama iz ovog odbora koji su radili e, tako vrijedno sa mnom i dobro surađivali. Na taj način smo dokazali da ovaj odbor može zaista vrlo kratko izmijeniti jedno zakonodavstvo i zaista mi je drago što sada pred nama imamo vrlo dobar sporazum. E, kao što je predsjedavajući e, to objasnio, ovo je tekst koje je vijeće usvojilo bez e, ikakvih izmjena. Rado ću čuti vaše mišljenje o njemu i zaista se veselim što ćemo ovom izvješću glasati na plenarnom zasjedanju u 11. mjesecu kako bi ovo sve bilo završeno do sastanka vijeća za ribarstvo koje će se održati u 12. mjesecu. Također znamo da smo nekada radili u iznimnim e, uvjetima, e, vijeće nam je bilo e, na raspolaganju, pomoglo nam je dosta kao i tajništvo ovog odbora. Zato se želim zahvaliti svima. Hvala gospodine predstavljajući. Pa dobro, ovo je sada drugo čitanje dokumenta, nije bilo nikakvih problema s vijećem, e, tako da mislim da nemamo pitanja koje bismo mogli uputiti komisiji. Žao mi je zbog predstavnika komisije, gospodina Astudila koji je tu, ali mislim da nemamo razloga vam dati sada riječ jer nemamo nikakvih pitanja koje bi vam uputili. E, mi e, zbog postupovnih pitanja imamo vrlo kratak rok za amandmane. Taj rok e, je sutra do 5 sati, 9. i 10. 11. će se ovom izvješću glasati na odboru, a na plenarnom zasjedanju će se glasati u 11. mjesecu na sjednici broj 1 ili 2. Hvala najljepša e, gospođi izvjestiteljici kao i svim izvjestiteljima u sjeni koji su radili na ovoj temi. Sada prelazimo na točku 12. Višegodišnji plan za pridnane stokove u Sjevernom moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi. Ovdje imamo izvjestiteljicu, e, kolegicu Rodust, koja će nam predstaviti predstaviti uredbu, odnosno najprije će nam komisija predstaviti uredbu, a poslije toga izvjestiteljica. Dakle, ovog puta ću ipak dati riječ gospodinu Astudilu koji je ovdje u ime komisije, koji će nam reći nekoliko riječi o ovoj uredbi. Izvolite, Armando. Armando, izvolite. Hvala vam lijepa, ovo je vrlo zanimljiv primje, e, prijedlog, a ja ću govoriti vrlo kratko i objasniti situaciju. Poneprije ću govoriti o učinku i ukratko proći kroz sam prijedlog. E, moje isprike i španjolskim prevoditeljima, jer ću ja prijeći na engleski. Ovo je tehnička stvar koja mi bolje leži na engleskom nego na španjolskom. Ako analizirate ovaj, ovu procjenu učinka vidjet ćete da je ovdje sve objašnjeno što se dogodilo i kako smo predložili ovaj tekst, ali sad ću kratko rezimirati ovu procjenu učinka. Bilo koja procjena učinka započinje opisom problema. Mi smo uočili problem i primijetili smo da u trenutnoj situaciji imamo neke planove upravljanje za Sjeverno more, a oni su e, plan za oporavak bakalara i za e, plan za e, list koji su obuhvaćeni zajedničkom ribarstvenom politikom. Također postoji obveza iskrcavanja i proces regionalizacije, a to se ne može provesti bez novog instrumenta koji ćemo onda provesti. Posljedice ovih dvaju problema su ili bi mogle biti da to da je najveći održivi prinos bi se mogao osigurati tek do 2020. godine a to znači da bi e, dobro bi toga da bi se imali stokovi sa najvećim održivim prinosom bio takav da se ne bi moglo držati za ribarstvo. E, obveza iskrcavanja bi dovela do e, sustava zastoja. To znači da bi došlo do toga da bi ribar trebao e, prestati loviti ribu zato što je iscrpio kvotu za neke e, vrste riba za koje ne postoji kvota zato što će biti e, doveden do mjere da mora iskrcati sve. Evo to je takozvani efekt gušenja. I to je posljedica obez iskrcavanja. I treća posljedica je to da ako nemamo višegodišnji plan, ne možemo osigurati sigurnost u ovom sektoru i aktivnosti se ne mogu planirati pouzdano. To su problemi. Koje su opcije za rješavanje ovih problema? Uočili smo četiri opcije o kojima smo raspravljali. Sad ću spomenuti dvije. E, jedna opcija je da ništa ne učinimo, a druga je opcija promijeniti postojeće planove. Trebili, ako trebamo promijeniti planove, zašto ne učinimo nešto novo i to smo i odlučili. Dakle, ostale opcije bile bi da, da koristimo temeljnu uredbu, to je novi instrument koji imamo, ili da donesemo novi prijedlog u donošenju novog prijedloga imamo još podopcije, a one su vezane uz područje primjene ove, ovog prijedloga. Tu imamo razne mogućnosti kako se mogu provesti planovi e, zabrane odbacivanja i to sve do 2020. ili ranije. I pitanje je koliko brzo se trebaju oporavljati stokevi kad su oni ispod e, razine koja je predviđena. Tu su važne i konzultacije, ali važno je razgovarati sa svim dionicima, svim subjektima i mi smo se također složili oko toga da je to bila e, preferencijalna opcija i da trebamo e, dobar instrument, višegodišnji plan. Bilo je mnogo prijedloga vezano za te podopcije koje sam spomenuo i o tome kako postići rezultate. Ali komisija je predstavila ovo znanstvenom odboru za ribarstvo e, kako bi on to procijenio i kako bismo mogli bolje shvatili koje bi bile posljedice različitih rješenja koje smo predlagali. Ova analiza je provedena i rezultati te analize i druga kvalitativna analiza koju smo proveli doveli su nas do zaključka da predložimo višegodišnji plan u kojem će se postići najveći održi prinos do 2020. i brže će se oporaviti riblji stokovi. Takav plan će biti bolji u postizanju ciljeva ZRP-a i imat ćemo i bolje rezultate u zaštiti okoliša. Imat ćemo bolje ekonomske rezultate za industriju ribarstva, imat ćemo povećane profite, smanjene troškove. Osim toga imat ćemo i bolje rezultate u pogledu socijale, zato što neće biti gubitka radnih mjesta i zbog smanjenja ribolovnog napora i neće doći do većeg opterećenja e, u pogledu administracije za male i srednja poduzeća. Moram reći da gotovo sve industrije u ribarstvu, sve tvrtke koje djeluju u tom sektoru su malih dimenzija. također e, je dogovoreno da će doći do pojednostavljenja propisa. Sad ću opisati sam prijedlog. Kao što sam rekao, e, u obrazloženju smo dali detalje i rezime, ali moram reći da je ovaj prijedlog vrlo sličan onome koji je nedavno usvojen za Baltik. Tako da se temelji na prijedlogu za uredbu za Baltičko more. Međutim, postoje neke razlike, neke su manje, neke su veće. Manje razlike su, na primjer, to, evo da ću nekoliko primjera, imamo e, opće ciljeve i ciljane vrijednosti koje su podijeljene na dvije skupine i time nećemo imati jedan jedno odvojeno poglavlje, nego ćemo to e, spojiti. A sadržaj će ipak ostati isti još jedna važna razlika, a to je da smo grupirali stokove u sedam kategorija, sedam skupina. I dogovorili smo ovu raspodjelu na temelju kriterija koje se temelji na znanstvene podatke koje imamo na raspolaganju. E, I sve ovisi o tome e, koja je količina stokova i koji stokovi su podvrgnuti e, negativnim posljedicama. Dakle, imamo sedam skupina. Prva skupina obuhvaća stokove za koje imamo potpunu analitičku procjenu i za koje imamo e, raspone koje su dobro opisani. Ovdje obuhvaća i verak zlatopijeg i imamo i list. Nakon toga imamo skupinu koja ima dobar anali, dobro analitičku procjenu, ali nemamo još određene raspone. to su funkcionalne jedinice, a ne sve funkcionalne jedinice. 3, 4, 6, 7, 8 i 9. U trećoj skupini imamo stokove e, za koje imamo, nemamo još dovoljno analitičkih podataka, ali su dobro određeni e, rasponi. Pandalus je jedna od riba koja je ovdje uključena. Osim toga imamo e, stokove nefropsa koje nisu opisane u opcionalnim, opcijskim jedinicama i na kraju stokove za koje se mogu poduzeti neke mjere. U šestoj skupini imamo zabranjene vrste. E, postoji čitav niz kao na primjer bijeli morski pas i drugi morski psi za koje je zabranjeni ulov sedmoj skupini imamo stokove za koje su zaštitne mjere i rasponi određeni u drugim instrumentima, na primjer e, neke sjeverne ribe koja za koju se, će se razina zaštite definirati u višegodišnjem planu. Ova klasifikacija o skupine omogućava nam da odredimo specifične mjere za jednu ili drugu skupinu. Posebice za skupine 1 i 2 vidjet ćete da vrsta mjera koje mi predlažemo su zapravo iste koje smo predložili za Baltik, a Regionalizacija i proces regionalizacije koju predložim, predlažemo i vrste mjera koje predlažemo su iste kao za Baltik. Manja razlika koju ćete primijetiti e, stvarno je neznatna. Možda ćete pronaći nekoliko grešaka u dokumentu, ali mislim da možemo onda ući u te detalje, detalje kad budemo E, razgovarali detaljno o prijedlogu. Predlažem da ostanemo na ovoj razini i na sam za odgovore na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala Armando. Sada predajem riječ e, gospođi Rodust. Hvala. Zahvaljujem komisiji na ovom predstavljanju. Svakako tu postoje neke sumnje. Ako uzmemo u obzir neke detalje, i to sam htjela upravo sada naglasiti na samom početku. Stokovi u Sjevernom moru trebaju e, da se brzo donese odluka. Prijedlog komisije temelji se na određenim podacima, dakle predviđa smanjenje ribolova. To je nešto što treba biti u skladu sa pristupom koji se temelji na ekosustavu. Zanima me kako su odabrane pojedine vrste? Zašto niste uzeli u obzir neke druge pridnene vrste? koje su ipak važne u sklopu ovog ekosustava. Govori se također o efikasnim planovima, a tu se isključuje usputni ulog prijedlog komisije. Podsjeća nas na to da neke ribolovne aktivnosti trebaju također biti pod kontrolom, pa čak i poreznom kontrolom. Ova struktura me zanima, dakle kako možemo smatrati da je to u skladu s općim prijedlogom komisije? Smatrate li da bi temeljna odredba trebala dovesti i do prekomjernog iskorištavanja kvota, ali onda komisija smatra da bi sve opcije trebale biti uzete u obzir. Dakle, kako je to u skladu sa raspodjelom kvota među državama? Kako bi taj plan mogao na gospodarskom i socijalnom planu utjecati negativno i kako se to može uzeti u obzir u temeljnoj uredbi? U ovom prijedlogu se predviđaju vrijednosti, na primjer, za e, stopu mortaliteta nekih vrsta. Za druge vrste, međutim, treba vidjeti koje su mogućnosti i to treba biti u skladu sa znanstvenim istraživanjima. Treba vidjeti koja je njihova održivost e, i treba imati i na umu i također e, pristup predostrožnosti. Ali kako će komisija djelovati? Kako ova struktura može biti u skladu s člankom trećim stavkom prvim? Zbog toga samo neke pridnene vrste moći će se loviti, a to piše u članku 3.1. Znamo da su neke vrijednosti ostarjele za neke vrste i članak 10 temeljne uredbe ukazuje nam to da bi trebale postati neke mjere za opstanak nekih stokova. Ali gdje to vidimo u prijedlogu komisije? Govori se osim toga o području primjene koje obuhvaća neke vrste a to su migratorne vrste. Može li nam komisija objasniti kako će se uzeti u obzir i iskorištavanje sa strane Norveške? Može li nam komisija objasniti koje su dodatne mjere e, koje e, nalazimo pod točkom 18 i koje bi trebale e, spriječiti mješoviti ulov. Osim toga, kako komisija može razlikovati, pokazati postoji razlika između e, plana za Baltik i ovaj plan. kaže se da u ovom planu postoji neke novine, a zanimaju me se koje su te novine. Hvala Ulrike. Evo, neke kolege su se javile za riječ. Gospodin Gizeke, izvon Und äh, vielen Dank auch an die Kommission für die Hvala. Zahvaljujem također predsjedništvu na novom prijedlogu. Situacija stokova u Sjevernom moru je jako loša i jako je važno produbiti raspravu o tom pitanju kako bismo pronašli plan upravljanja koji će biti izbalansiran i održiv za e, programiranje za stabilnost našeg ribolova. Ja pozdravljam prijedlog komisije koja, e, a prijedlog se temelji na planu za Baltičko more na koje se možemo osloniti. Plan za Baltik korišten je za višegodišnje planove i to je temelj za Sjeverno more. Mi bismo se htjeli na to pozvati a uzevši pritom u obzir karakteristike Sjevernog mora. Pristup je kvalitetan, a i dobra je polazna točka. Dakle, drago mi je što smo dobro sulađivali sa kolegicom Rodost i sa drugim izvjestiteljima u Sjeni. E, nismo se još e, sastali, ali to ćemo učiniti nakon ovog prvog saslušanja. Vjerujem da treba pronaći dobru ravnotežu između ribarstva s jedne strane, s druge strane zaštite prirode. Kao što je rekla komisija, 98% dionika su mala i srednja poduzeća. Dakle, trebamo imati neka pravila koja će se temeljiti na praksi. Ne možemo uvijek govoriti o smanjivanju birokracije, a sada imamo stvarnu mogućnost da to učinimo u praksi. Što se tiče drugih zemalja, na primjer Norveške, gospođo Rodost, da, ovo je zanimljiv problem e, s kojim ćemo biti zauzeti idućih 18 mjeseci. Pregovaranje o ovom dosjeu održat će se na samom početku pregovora za Brexit. Tereza May je rekla da će Brexit e, biti e, žešći, tako da će to biti tema koju ćemo pomno pratiti. E, mi kao pučani spremni smo slijediti metodu izvjestiteljice. Moramo brzo usvojiti ovu uredbu bez obzira na pregovore o Brexitu. Drago mi je što ću moći surađivati s vama i zahvaljujem na pažnji. Petar Vandove. Hvala. Zahvaljujem komisiji na ovom izlaganju. Predsjedniče, na samom početku želim reći da ribarstvena politika za Sjeverno more je imala jako dobre rezultate. Mnogi stokovi su se povećali u Sjevernom moru. Ovdje mislim na iverak i na druge vrste koje su imale neke probleme, na primjer i morski psi. Također, sam, sam sam se uvjerio u to, bio sam tamo i vidio sam da neke vrste kao raža i kao morski psi su se oporavile. To je bila politika koja je stvarno donijela dobre rezultate za ovaj dio mora. E, mnogo se toga učinilo da bi se sve to postiglo. Zbog velikih žrtava doli smo do, došli smo do dobrih rezultata i zbog svega toga želim samo reći da što se tiče budućih pregovora ja e, imam povjerenja u to da će oni biti uspješni. Mislim da smo stvarno nešto postigli sa ovim dugogodišnjim, višegodišnjim planom za Baltik. A što se tiče smjernica, um, i na smjernicama vidimo da smo napredovali. Još jedna pozitivna stvar tiče se onoga što je rekla komisija. Primjećujemo kompleksnu strukturu i kompleksna pravila E, kojih se ne možemo nikako riješiti. Dobro je da postoji obveza izvješćivanja četiri sata unaprijed. Mislim da je to važno za industrija industriju. Osim toga, važno je imati i raspone za maksimalno drživi prinos. Mislim da to moramo primjenjivati i šire. To je dobar razvoj događaja i moramo nastaviti na tom putu. Ali predsjedniče, poslije druga pitanja. Komisija govorila o vrstama koje guše ribolov. To je prijetnja idućih godina za sve e, ribare u Sjevernom moru, jer neke e, su, e, neke su vrste e, prekomjerno lovljene. Želim znati od komisije, želim da mi kažete kako ćemo riješiti taj problem sa vrstama koje ograničavaju ribolov drugih vrsta kako to možemo riješiti, želim jasni odgovor na to pitanje. Osim toga, postoji veliki širok raspon maksimalnog održivog prinosa u stupcu A i B a to je u skladu s onome što smo se dogovorili za Sjeverno more, ali imam osjećaj da u stupcu A imamo raspone, a u stupcu B ipak nešto drugo. Dakle, to je nešto što me zbunjuje i trebam da mi to pojasnite. Predsjedniče, mislim da je također važno koncentrirati se na fleksibilnost koju mi trebamo u ovom novom sustavu. Evo pitanja u vezi s time. Mi e, smo govorili o rasponima maksimalnog doživog prinosa i znam da su tu napravljene neke prilagodbe na temelju postojećih podataka, ali ako pročitamo između redaka vidjet ćemo da na u jednoj ovoj tablici imamo i prošireni postupak koji obuhvaća parlament. Koliko će to trajati? Jednu godinu, tri godine? Želim da mi komisija kaže koliko će vremena trebati da se to e, riješi. E, osim toga imamo i slona u ovoj prostoriji, a to je Brexit. Ja ipak želim da o tome govorimo sada. Mi znamo da britanska vlada želi pokrenuti članak 50. u ožujku i ako pogledamo hodogram izvjestitelja, vidimo da 5.4.2017. je rok za amandmane. Mislim, predsjedniče, da bi tu trebalo imati rezerve, barem ja ih imam, zato što ako Englezi budu pokrenuli članak 50. Želim vidjeti koji će biti efekt toga na naš hodogram. Mislim da E, ovi rokovi ne bi trebali predvidjeti krajnji rok 5. E, travnja. Mislim da trebamo više vremena. Potrebna nam je fleksibilnost za nas same, a to znači da rok od 5. travnja što se mene tiče je rok koji više nije prikladan i to zbog toga što će se pokrenuti članak 50 u ožujku. Hvala. Hvala, gospođa Engström. Thank you, Chair. Um, well, you all know... Hvala lijepa predsjedatelju. Vi znate svi razloge e, koji se temelje i na Valesa planu. E, svi znamo da e, ribolov treba biti ispod prijedloga FMSY-a i e, to neće samo dovesti do koristi za okoliš, već i za gospodarstvo i ribari trebaju manje e, loviti sada da bi dobivali iste količine ribe. I e, razočaralo me u najmanju ruku da je plan za e, Baltik e, omogućio e, izlov više od FMSY-a i mi mi smo prema tome protiv ovog konačnog sporazuma. Što se tiče plana za Sjeverno more, komisija je učinila isto kao i za Baldik, dakle iznad FMSY-a i to me jako brine. Isto tako, dozvola e, e, je i dalje valjana e, u planu za upravljanje i Baltikom i Sjevernim morem. Komisija je primijenila šire, širi raspon vrijednosti i nije uključila određene odredbe o količinama osim uvodnim izjavama. Dakle, za ISIS to nije uključila. I e, kad je bio masa između FMSY-a, onda je to referentna točka. Što se tiče Sjevernog mora, molimo objašnjenje zašto e, je ovo dozvoljeno, odnosno zašto su ti veći rasponi dozvoljeni. Eh, za eh, Baltik eh, i za Iverak, za Haringu i za Lososa. Količine su veće, ali se smanjilo za bakalar, količine bakalara. I ministri su isto tako smanjili i rekreacijsko ribarenje e, za bakalara i e, pogotovo za zapadne stokove. Ono što nije jasno jest da e, je ova karta za Baltik koja je dogovorena ovog ljeta zapravo sada već odbačena za e, zapadno-baltičkog bakalara, to znači 0,15 do 0,26, a ISS je savjetovao 0,15. E, I za rekreacijsko je e, ribarenje e, zapravo to bilo vrlo loše i stokovi su dosta iscrpljeni. 0,35 je zapravo 20% smanjenje, ali nije se reklo kako će to biti praćeno. Dakle, već na prvoj prepreci pada baltički plan. Mislim da je e, Europski e, parlament e, ovdje isto podbacio, a trebalo je e, i nas puno više uključiti u cijelu stvar. Vijeće bi trebalo poštovati prerogative koje ima Europski parlament. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala vam Obraćam se komisiji i kolegama. Ribari isto tako imaju i svoju svijest i svoje osjećaje i e, to stoji u Lisabonskom e, ugovoru, ali e, nitko se ne osvrće. I ne samo na Sjevernom moru dolazi do ovakvih problema. Govorimo o stokovima, a ne o ribi, o populaciji, a ne o biomasi. Ne govorimo o životinjama. I čitav ovaj plan, kao i e, drugi planovi e, zapravo se fokusira na to da iz mora izvuče što je moguće više za ljude. Maksimalni godišnji izlov i e, i e, održivi prinos koji bi e, bio moguć. A e, riba koja je u moru nema vrijednosti. Vrijednost dobiva tek kad ju vi žvačete i probavljate. Oze plan je zapravo neka vrsta plana za Baltik i mnogi kažu da je dobro da se taj e, plan za Baltik temelji na OSI planu. Međutim, ja sam ga dobro e, pogledao, pogledao sam plan za Sjeverno more i čini mi se da to nije dovoljno. I da se tu govori o e, rasponima za MSY, odnosno najviše održivi prinos. Nemojmo se zavaravati time. Nekoliko ću dati primjera vrijednosti u četvrtom članku e, stavljaju granične vrijednosti zapravo dosta neodređeno i e, pretjerani izlov ne bi se smio dogoditi ni u kojim uvjetima. I želio bi da se to ispravi mnoge kategorije i mnoge grupe. Dakle, e, za grupe od 3 do 7 ima malo ili uopće nema zaštitnih mjera u ovom planu. Ima zaštitnih e, opcija koje ostaju opcijama. Dakle, i e, moguće je da budu i e, konkretnije što se tiče zaštite životinja, a ne samo ovako neodređene. Što se tiče vrsta, ne može se prihvatiti različita tumačenja. Ako je neka vrsta ugrožena, nju se treba prestati loviti i to je to. I kao što je komisija rekla u uvodnom dijelu, govorila je o iskrcaju i e, govorila o tome da bi trebalo prestati e, s izlovom ako se prijeđu kvote, e, što naravno predstavlja problem za obvezu iskrcaja. Međutim, izlov treba prestati prije nego što se popune kvote i sigurnosne mjere u članku 8 e, plana za Sjeverno more trebale bi biti određenije, konkretnije, da bi se osigurala budućnost e, i preživljavanje te ribe. Još jedna važna stvar e, predsjedatelju je i plan za Baltik E, mnogi su rekli da je izrada tog plana bila teška, ali većina izvjestitelja u sjeni prihvatila je želju vijeća s velikim okljevanjem, to radi se o želji e, o većem izlovu e, što bi se omogućilo samo pod iznimnim okolnostima. Ali jučer je vijeće govorilo o kvotama izlova i višegodišnjem planu za Baltik koji je e, nije uspio na toj razini kolega Instrum je o tome govorio e, pa i o preživljavanju određenih vrsta poput bakalara koja je, je nula e, u e, Baltiku. Pa e, bi i izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni o tom planu trebali staviti dakle prvo kao prioritet preživljavanje vrsta, a ne kratkoročne interese ribara. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Evo, dobri smo i stari prijatelji e, plana za Baltik i opet smo tu okupljeni i mislim da je to dobro budući da kad nam uspije primijeniti plan za Baltik, e, odnosno kad e, se potpuno to definira, onda će i vijeće razumjeti što smo željeli postići. I vjerojatno će tu biti igre s brojkama, što bi nam trebalo biti upozorenje e, kod plana za Sjeverno more, budući da čujemo da u je to zapravo puno složeniji plan u mnogo čemu. Osim navedenog, dio plana za Sjeverno more će se još više zakomplicirati e, s izlaskom Ujedinjene kraljevine, budući da e, se sad već treba na to gledati, odnosno treba se gledati na to što će se događati na Sjevernom moru e, u obe situacije s Britancima i unutra i e, izvan. E, razgovarao sam s Dancima, Danci puno e, love u britanskom e, dijelu Sjevernog mora. A isto tako i nizozemci koji u tom dijelu plove stoljećima, a to će se nastaviti. To je složena stvar i trebalo bi e, jasno govoriti kad se govori o tome na koji će se način ova reforma odraziti u planu. I još jedno konkretno pitanje. U planu za Baltik smo rekli da će vijeće dati opravdanje svaki puta kad e, kvote prijeđu najviše drživi prinos i e, FMS I mislim da tu treba ostati čvrsto na svojim stajalištima i moramo znati da druga strana stola ne igra uvijek po istim pravilima. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći govor. Thanks, um, Ukratko bih želio reći, kao što je rekao i gospodin Van Dalen, nešto o stokovima u Sjevernom moru nije e, baš ta tvrdnja sasvim točna, odnosno nije e, primjenjiva na sve, ali je došlo do određenog e, nepovjerenja pa i u odnosu na Europsku uredbu o ribarstvu. Treba znati kakva je stvarno što se stokova tiče. Neki stokovi su u dobrom stanju unatoč uredbi, a ne radi uredbe. I e, neke su zajednice pomogle da e, tako bude i to treba poštivati pa i nagraditi dugoročno, a ne izrađivati nove planove. Imamo plan za e, više vrsta e, kao što je plan za e, Sjeverno more i e, za kontrolirani okoliš, a taj plan treba biti utvrđen na, središnjem, na središnjoj razini. I neki spominju regionalizaciju, odnosno decentralizaciju, što je za mene jedan od najvažnijih dijelova e, najnovijeg CFP-a e, i e, vjerujem da bi trebalo i tehničke i druge odluke više donositi na lokalnoj razini gdje se dobro zna kakav učinak ili koristi mogu pojedina poduzimanja donijeti. E, prema tome, treba svakako e, poticati sve što će donijeti dugoročnu koriste, a moramo spomenuti i Brexit i njegov učinak, odnosno efekt koji će proizvesti, e, jedan dobar dio ovoga neće biti pokriven planom za Sjeverno more. E, a čuli smo i želju da sve ovo bude poduzeto vrlo brzo, jer se ribarima žuri što je istina, ali e, ne trebamo žuriti samo radi žurenja, nama je neophodno da dobijemo nešto što je e, doista, što će doista funkcionirati i e, što je održivo. Hvala lijepa. Ijanu, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Hvala komisiji i izvjestitelju na stajalištima uglavnom se govori o planu za Baltik i nacrtu za budućnost i e, pristupu vrstama u tom području. A imamo mi i e, plan za 2020. i moramo osigurati održivost. Pogledamo li kakav je plan, vidjet ćemo da se svi sudionici slažu s njim, ali e, cilj za mortalitet ribe je zapravo ad hoc odabrana brojka i to bi trebalo biti puno jasnije postavljeno. Dr. Zimmerman iz Instituta za Sjeverno more rekao nam je da pojedine vrste, za pojedine vrste moraju postojati ciljani konkretni koridori e, i da se rasponi moraju vrlo precizno definirati. E, u baltičkom dijelu e, idemo u dobrom smjeru, bilo je puno rasprave, tablica A, pa nula, pa određene MSY razine Međutim, taj e, plan, višegodišnji plan, mora dati sigurnost svim sudionicima i e, to na znanstvenom, na znanstvenom temelju i e, nije dovoljno da imamo samo plan za bakalar ili za druge vrste, dakle da izlazimo s novim planovima za pojedine vrste. Mora biti jasno da u stupcu B pod e, posebni ili konkretni uvjeti je moguće e, pod e, da se može reći da MSY se ne može prekomjerno izlovljavati, odnosno da E, je da postoji interakcija između e, samih e, vrsta između recimo bakalara i haringe i u tim nekim od tih područja imamo neobične situacije i ne treba se svaditi o načinu donošenja odluka, međutim ono što je važno je da se kaže da e, je na Sjevernom moru, e, da je Sjeverno more otvoreno more za e, ribarenje, da za Baltik smo propisali pojedinačne mreže do 12 metara dužine i Govorimo također i e, o dokumentacijskom e, postupku, govorimo o tome e, što treba učiniti unutar razdoblja od 180 dana i čitav ovaj koncept se zapravo mora prilagoditi današnjim zahtjevima. Možemo gledati i dugoročnije.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 E, se uglavnom smanjuju i ono što predlaže komisija zapravo nema smisla. Meni se čini da nam zapravo e, treba jedna međuvladina organizacija a države bi bile, e, države članice e, bi bile i članice te organizacije. A komisija nije članica. Komisija ima svoj ugovor. ako e, ICES kaže da, je, e, da su stokovi u dobrom ili u lošem stanju, na to treba obratiti pozornost. Ono što se događa sa srdelom, recimo, e, znanstvenici su dali prijedlog da se učini ono što je učinjeno. I znanstvenici su e, rekli svoje i ja sam e, samo htio pojasniti stvari jer ono što se u mnogim slučajevima reklo i savjetovalo je bilo suprotno od onoga što se doista dogodilo. Ja mislim da je ovaj plan za Sjeverno more dosta složen, naravno što se tiče e, ono ribolova. Kada sam pročitao obrazloženje komisije, vidio sam e, veoma zanimljive informacije, ali isto tako i neke zabrinjavajuće informacije. Najprije komisija e, objašnjava ovaj problem e, vrsta koje ograničavaju ribolov kao vrste koje ograničavaju ribolov za ribara čim ispuni tu kvotu ribe. A u temeljnoj uredbi, ne zaboravimo, piše da ta uredba može imati negativne socioekonomske posljedice za industriju ribolova u narednim godinama. Komisija također objašnjava da e, jedinstveni e, višegodišnji plan za Sjeverno more je mnogo e, učinkovitiji nego sama uredba iz 1993. godine. Ova opcija bi po komisiji bila mnogo pozitivnija što se tiče utjecaja na okoliš i socioekonomskog utjecaja. Komisija kaže da temeljna uredba ne odgovara učinkovito na upravljanje e, mješovitim ribolovom, već suprotno predstavlja e, dodatne poteškoće. Osobno žao mi je što je tri godine trebalo komisiji da ovo prizna. I ovdje se sada bojimo da može doći do nesukladnosti između dva stupa e, ZRP-a. S jedne strane MSY i s druge strane obveza iskrcavanja. E, ovaj fenomen e, vrsta koje ograničavaju ribolov mogu dovesti vijeće do toga da, da odobri previše kvota i samim tim će nas onemogućiti da postignemo FMSY do 2020. godine. FMSY mora biti naš prioritet kako bismo zajamčili održivost stokova, te se moramo u potpunosti usredotočiti na ovaj cilj. A samim tim si moramo postaviti sljedeće pitanje. Hoćemo li se više usredotočavati na FMSY ili e, obvezu od E, iskrcavanja. Armando, ti si dobio par pitanja, Peter Van Delen ti je postavio neka pitanja. Pretpostavljam da ne možeš odgovoriti na sva postavljena pitanja, ali možda nam možeš barem djelomično dati neke odgovore. Hvala najljepša. Evo ja ću pokušati govoriti na, barem na najbitnija pitanja, osim na ona koja su povezana uz Brexit. Jer zaista mislim da ja nisam nadležna osoba za ta pitanja. Na samom početku želim reći da kada smo počeli pripremati ovaj, pri, ovaj prijedlog, izradili smo procjenu učinka prije tri godine i u to vrijeme se nije govorilo o Brexitu, naravno. Dakle, ovaj prijedlog je sačinjen e, na e, temelju tadašnje situacije kakva je bila. Gospođa Rodust je pitala kako su odabrane ove vrste koje su navedene u prijedlogu. A kako bi dao odgovor na to pitanje, moram reći nešto što sam zaboravio reći na samom početku, u početnom ulaganju. U, kada smo radili na izradi ovog prijedloga, imali smo na umu ne samo temeljnu uredbu, već isto tako i sve ono što je urađeno od strane radne skupine i e, vijeća i e, radnih skupina Europskog parlamenta, u kojima je sasvim jasno rečeno da moramo uzeti u obzir kada budemo radili ove višegodišnje planove, da li e, ćemo odabrati samo neke vrste, a ako hoćemo i ako ćemo samo na te vrste primijeniti dobro gospodaranje, onda ove druge vrste koje se mogu nazivati u tom slučaju prilov, će e, također posljedično biti zaštićene. E, to je jasno objašnjeno u radu e, radne skupine. Kada smo pitali znanstvenike e, je li to moguće, možemo li odabrati samo neke vrste riba i na taj način primijeniti višegodišnji plan samo na ove vrste i da na osnovu toga i druge vrste budu zaštićene, znanstvenici su rekli ne. Rekli su da mora postojati poseban plan za upravljanje svim vrstama. Zbog toga smo e, odabrali ovako širok spektar vrste riba u ovom prijedlogu za koje smatramo da su nužne mjere koje se temelju na FMSY, na pristupu predostrožnosti i za koje će biti potrebne dodatne mjere u okviru postupka regionalizacije. Postavljeno je također i pitanje kako primijeniti taj pristup e, predostrožnosti. Za sad e, nemamo konsolidirani metodu u našem zakonodavstvu, ali znamo da znanstvenici, naročito znanstvenici koji se bave ovim pitanjima, imaju e, određenu metodu koja se primjenjuje za svaku pojedinačnu vrstu riba pojedinačno u skladu s informacijama koje su dostupne znanstvenicima. Mislim da mi općenito govoreći zaista primjenjujemo ovaj pristup predostrožnosti koji je e, i predložen od ICES-a. Kako izbjeći sada ovaj učinak takozvanih vrsta koje ograničavaju ribolov? Na samom početku sam rekao da mi ne pokušavamo izbjeći ovaj učinak, već ga ublažiti. Možda će biti to neizbježno zaustaviti lov na neke ribe, odnosno zabraniti nekim ribarima, E, lov, odnosno ribolov, a zato predlažemo paket mjera među kojima su najbitnije mjere mogućnost e, ublažavanja smrtnosti e, riba jer na taj način ćemo imati prijedlog koji će biti koherentan u koji će sadržavati, sadržavati ne samo pitanje vrsta koje ograničavaju ribolov, već isto tako i druge mjere koje se tiču interakcije različitih e, vrsta riba. Ali ovo nije ništa novo. O svemu ovome smo već raspravljali kada smo govorili o e, predlogu za Baltik. E, tu se možemo pitati da li zacrtavanje e, ciljeva koji idu e, dalje od FMSY-a ili načela smanjenja e, prekomjernog izlova. Sve su to pitanja o kojima smo već raspravljali ranije, te neću ulaziti u detalje sad. Sve dok imamo kompromisni prijedlog koji nam se čini zaista razumnim i koji ide u smislu svih onih rasprava koje smo imali već 2013. godine između e, vijeća i Europskog parlamenta. Tada smo tumačili temeljno uredbu i pokušali izvući najbolje što smo mogli iz nje i unijeti to u višegodišnje planove. U tom smislu, gospodine predsjedavajući, i vi ste rekli nešto što je zaista jako bitno vidjeti zapravo memorandum sa obrazloženjem možda i nije najbolji jer tu postoji problem koji moramo riješiti i jasno je da to nije dobro predstavljeno u ovom obrazloženju. Ali temeljno uredba predlaže određena pravila i način primjene tih pravila. Što znači da ako mi ne primjenjamo ta pravila, onda mi stvaramo problem. Obveza iskrcavanja postoji bez i čak i bez planova o odbačaju, odbacivanju e, ribe. U temeljnoj uredu postoji sustav za ove planove za odbacivanje ribe koji su trogodišnji, a mi želimo da ti planovi budu duži. U tom slučaju nam je za to potreban relevantan instrument. Ali isto tako moramo priznati da to nije krivica e, temeljne uredbe. To je naša krivica jer mi nismo e, primijenili te dodatne mjere koje su također predviđene u temeljnoj uredbi. Kao što sam e, rekao Većina odgovora na pitanja ili komentare zastupnika su odgovori koje smo već dali za vrijeme e, prethodne rasprave. Evo, ne bih sada ulazio u detalje o tome na koji način se ponaša vijeće, ponaša li se zaista u skladu sa višegodišnjim planom za Baltik, jer zapravo ne znamo još što je vijeće odlučilo, ali komisija je dala prijedlog vijeću za Baltičko more i komisija je zaista učinila ono što je e, sve što je mogla kako bi ispravno primijenila višegodišnji plan za Baltičko more, tumačeći zaista svaku odredbu na ispravan način, uzimajući obzir, obzir rekreacijski ribolov. Sve je to bilo dosta komplicirano i zato mislim da je komisija dala razuman prijedlog e, kao rješenje za ovaj problem. Što bi se desilo da su znanstvenici odlučili da se primjenjuje drugačija vrsta za regionalizaciju. U tom slučaju bi se otvorila dodatna rasprava, ali i uključujući i Baltičko more, ali mi e, smo zaista htjeli uključiti sve što smo mogli u ove priloge i nadam se da smo uspjeli u tome. Evo, mislim da bi to bilo sve, jer inače Inače bih otvorio novu raspravu. A mislim da ćemo imati prilike uskoro ponovno raspraviti o svemu ovome i ući u detalj svakog članka ukoliko je to nužno. Hvala. Da, Armando. Sad e, tek radimo na ovom predlogu e, amandmana. E, predlažem da sada riječ uzme gospođa Rodust. Hvala najljepša. Evo ja se na samom početku želim zahvaliti svim govornicima, želim se zahvaliti predstavniku komisije, želim se zahvaliti svim kolegama. Postavila sam više pitanja, postavila sam devet pitanja zapravo to su pitanja koja su postavljena i u okviru e, plana za Baltičko more. U tom smislu možda ne moramo ponavljati odgovore, ali bilo bi dobro kada bi mi komisija dala odgovore u pisanom obliku. To bi zaista cijenila. A sigurna sam da možemo imati e, jako dobru i plodonosnu raspravu koja će e, nam omogućiti da imamo dobro izvješće na kraju. Nakon što se pokrene članak 50 i u okviru e, Brexita ćemo moći raspravljati o drugim aspektima, možda ne moramo unaprijed o tome raspravljati, ali ipak moramo imati neku predođbu o tome što će se desiti u narednih deset godina, te moramo imati na umu da će doći do te promjene koja će biti velika promjena za nas, velika promjena za naše ribare za koje moramo ispregovarati najbolje uvjete. Sigurna sam da će britanski ribari ipak zažaliti što više nisu članovi Europske unije. A sada bih zamolila sve kolege da prihvate predložene rokove. Moramo također vidjeti i na koji način e, učinkovito e, raditi i hoćemo li moći nešto mijenjati usput. Ali ne možemo stalno mijenjati rokove koje predlažemo. Ja e, sve poštujem, poštujem sva živa bića a, i mislim da ali ipak mislim da riba nama treba služiti kao hrana te predlažem da se love e, samo one ribe koje služe za prehranu. Jer e, ja volim e, vidjeti i gledati ribe u moru kada plivam. A evo vidite da imam i privjesak, ribu i također u braku sam 48 godina. Moj suprug mi stalno kaže kako se ne odvajam nikada od ovog privjeska. E, dakle, vidite da sam e, odana, isto odana ribama kao i e, mom suprugu. Pa čekajte, hoćete reći da ste se udali za ribu? Ne, naravno, šalim se i, želim vam čestitati na godišnjici braka. Vi ste kolegi e, Zadenkompu rekli da bi htjeli da sve ribe koje se e, love budu e, ribe za prehranu, ali znate da ste i vi bili ti koji ste radili na inicijativi za E, obvezu iskrcavanja, a unutar te obveze zapravo to znači da se love i one ribe koje se ne koriste za prehranu. Što se tiče rokova, e, naravno učinit ćemo sve što u našoj moći da ispoštujemo zadate rokove. Kao što znate, u okviru našeg dnevnog reda smo e, izbrisali točku 13. koja o kojoj nećemo govoriti danas, već ćemo je odgoditi za sljedeći sastanak, što znači da sada prelazimo na e, razmjenu mišljenja, mišljenja na sjednici zatvorenoj na javnost. Nadam se da ćete zaista ispoštovati ovu zatvorenu sjednicu, a da nećemo imati istu situaciju kao jučer.